Uh, Predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, povelja temeljnim pravima podsjeća nas na to da se Europska unija zasniva na jedinstvenim vrijednostima koje su sloboda, i jednakost i solidarnost zasniva se na načelima demokracije i naravno vladavine prava. U središtu svega je pojedinac, a uspostavlja se i građanstvo, građanstvo Unije i uspostavlja se i prostor slobode, sigurnosti i pravde. To poglavlje više nego i koje drugo opisuje Europu te definira zadatak koji je pred nama koji se bavimo pitanjima migracija i unutrašnjih poslova. Sve ovo je zamašan posao i morat ćemo određivati ritam europskih imigracija te legitimnost europskih obećanja. Kako vas današnja situacija. Geopolitičko okruženje koje je eksplozivno i terorizam koji je izjavio da namjerava narušiti i naškoditi našem društvu. Gospodarstvo koje ima problema da se oporavi od krize. Demokratski svijet je mlad, ali kod nas počanstvo stari i sve više mladih e, zavedeno je ekstremizmom. S druge strane, kriminal ne poznaje granica. A ono što se događa na našim granicama i unutar naših granica u potpunosti je oprečnosti s onime što su naše vrijednosti. Moram biti od samog početka vrlo jasan. Odgovor na sve ove izazove je jasan. Europa ne smije biti tvrđava. Povijest pokazuje da tvrđave koje se izgrade kako bi se na, time napravili bedemi protiv vanjskih prijetnji, da su to na kraju bile tvrđave, odnosno utvrde u kojima su oni koji su bili unutra postali izolirani. To nije dio našeg mandata. Europa može napredovati samo ako na energičan način olakšava mobilnost ideja, roba i ljudi. Otvorena sigurnost je stup europske mobilnosti. I to je zadatak Europske komisije kada se radi o unutrašnjim poslovima i migracijama. Taj zadatak je jasan. Moramo omogućiti sigurnost i olakšati mobilnost kako bi smo mogli štititi identitet Europe u našem svijetu u kojem se jamče temeljna prava moramo provesti politiku koja će biti ciljana kako bismo privukli talente i radnu snagu koji su potrebni svim državama članicama. Moramo omogućiti da Europa podupire dobru i glatku integraciju migranata u naša društva. Istovremeno moramo jamčiti da kriminal i terorizam ostanu na granicama Europske unije i da se protiv njih bori učinkovito. Dame i gospodu, po pitanju migracija i unutrašnjih poslova, ne budemo li zajedno radili na razini Europske unije, nećemo napredovati. Budem li potvrđen za povjerenika, Računat ću na vas, na odbor Libe. Ponosan sam što sam kandidat za prvog povjerenika koji radi na području migracija. Predsjednik Juncker i komisija moraju se nositi s kritičnim izazovima koje za sobom povlači migracija. Moramo se nositi sve većim brojem ljudi koji traže zaštitu unutar naših granica. Mi smo odbor koji se bavi zaštitom ljudskih prava i moramo dati zaštitu onima koji bježe od rata i progona. Moramo jamčiti prava tražitelja azila i iznad svega moramo poštovati ljudska prava i ne smijemo ljude odbijati s naših gran, vraćati na granice moramo imati jedan jak europski sustav azila. Za sada imamo cjelovit pravni okvir, a naš će prioritet biti da sve zemlje članice ta načela primjenjuju na jedinstven način. Postoje i druga područja ovdje o kojima se mora razmatrati. Među inima mogućnost da se govori o jedinstvenom statusu koji će vrijediti u cijeloj Europskoj uniji. Na osnovu provjere funkcioniranja Dublinskog sustava analizirat ću moguće daljnje korake svakodnevno slušamo na vijestima o tome da migranti pristižu na naše obale i to kako očajnici dolaze k nama i pokušavaju doći do nas, a na sredozemlju često pogibaju. Moramo se nositi s krizom azilanata, a s druge strane dati podršku onima koji su pod visokom privremenim pritiskom na vlastiti sustav azila, eh, azila. To je moguće samo ako zemlje članice imaju međusobno povjerenje jedne u drugu te na sebe preuzimaju odgovornost. Znam da većina izbjeglica i osoba kojima je potrebna zaštita, to su ljudi koji se uglavnom nalaze izvan Europske unije u zemljama koje i same imaju puno problema. Solidarnost ne smije stati na granicama Europske unije. Europa mora napraviti više kako bi dala podršku regijama iz koje dolaze velik broj izbjeglica. Tijesno ću surađivati s mojom kolegicom, potpredsjednicom Mongerini e, i povjerenikom zaduženim za vanjska pitanja kako bismo rješavali pitanja s područja migracija i pitanja izbjeglica. Istovremeno Bit će mi drago da u zemljama Europske unije dođe e, dođu e, e, izbjeglice i azilanti. Europska unija mora zaštititi one kojima je to potrebno. Istovremeno ona može biti vjerodostojna jedino bude li redovnom migracijom se bavila potpuno poštujući ljudska prava, što znači da oni kojima se odbije traženje azila, odbije azil, da se oni brzo vrate kućama. Naši odnosi sa zemljama iz koje ti ljudi dolaze moraju se ojačati. Moramo također ojačati suradnje s zemljama porijetla sa zemljama tranzita, kao i s međunarodnim i nevladinim organizacijama. Cjelovit pristup uključuje također naravno i da se obrati Europskoj uniji, odnosno da se u Europsku uniju dođe legalno. Moramo raditi na migracijama i imigracijama. Europa je dio jednog globalnog svijeta kojem ima velika mobilnost, a mobilnost u svijetu vjerojatno će se povećati. Moramo vidjeti kakve potrebe postoje na tržištu rada i uvidjeti gdje nedostaje odgovarajuća radna snaga. Već sada se na tome radi. Međutim, ljudima u Europi su potrebni ljudi koji rade u različitim sektorima. Želim započeti dijalog sa svim relevantnim dionicima, državama članicama, poslovnim ljudima. Vjerujem da bi uspostavljanje europske platforme za koordiniranje dijaloga na tom planu bilo jako korisno. Početkom primjene direktive plave kartice je e, pokazalo manjkavosti i zato je predsjednik Juncker e, to rekao u svojim političkim smjernicama. Moj će zadatak bio biti i taj da se pregovori na tom području zaključe 2015. godine. A sada nekoliko riječi o Schengenu. Mi moramo i dalje održati ne unutarnjih granica. Kako bi to bilo učinkovito, moramo učinkovito kontroliranje vanjskih granica Europske unije. Frontex mora u potpunosti koristiti svoje kapacitete. Mora omogućiti europsku solidarnost. Međutim, moramo se pitati je li ono što imamo na raspolaganju u tu svrhu dovoljno. U Europskoj bi se Uniji moralo otvoriti raspravu o Frontexu i o uspostavljanju stvarnog europskog sustava za kontrolu granica. Problem su e, krijumčarenje i ilegalna trgovina koji se stalno povećavaju. Iz tog razloga mi moramo cijelom problemu pristupiti holistički. Integrirani sustav kontrole granica zahtjeva da se više angažiramo i moramo koristiti bolje nove tehnologije i upravljati i mobilnosti. Moramo isto tako paziti da oni koji eksploatiraju migrante ne prođu nekažnjeno. A trgovina ljudima koja je apsolutno grozna mora se također boriti. To je globalni problem za koji su nam potrebni globalni odgovori. Građani traže od nas da ih zaštitimo. Oni se bore oni se boje zbog terorizma i nesigurnosti. Mi se moramo bolje boriti protiv organiziranog kriminala i terorizma. Kriminal je loš za naše društvo i moramo imati više koordiniranja s vanjskim djelovanjem. Moramo raditi i protiv kriminala putem interneta. Isto tako, moraju se poduzeti djelatnosti protiv drugih oblika organiziranog kriminala, trgovine drogom primjerice. To će omogućiti da se mm, bolje koordinira unutarnje tržište te da se smanje gubici. Dame i gospodo, moramo iznaći najbolji način za eh, to da radimo na eh, zaštiti podataka, odnosno eh, zadržavanju podataka. O tome je nedavno presudio Europski sud a sada moramo paziti kako sa time radimo. Što se tiče e, terorista i stranih boraca je nešto što također moramo raditi. Jako je važno da u borbi protiv kriminala surađuje europska policija i na tom planu ima e, mnogo toga što moramo napraviti. Dame i gospodo, namjeravam sa vama tijesno surađivati kako bismo došli do konkretnih i opipljivih rezultata, kako bi europske politike na planu migracija i unutarnje politike bile uspješne. Moramo surađivati i moramo učiniti sve kako bi naše djelovanje bilo u skladu s temeljnim pravima. Budem li potvrđen, ja ću pomagati izabranom predsjedniku komisije da izvrši ono što je vezano za moj mandat. U tom smislu surađivaći s mojim kolegom, potpredsjednikom Timmermansom i skladno ću surađivati s drugim članovima Europske komisije. Ja ću redovito surađivati s vašim odborom, skrupulozno poštivati temelje Europske unije i povelju o temeljnim pravima. I to ćemo raditi na konkretan način, nećemo se zatvarati u e, birokraciju. Radit ću ustrajno i zajedno se nadam da ćemo dovesti do kraja i uspjeti i ostvariti ono što su nam dali u zadatak europski građani. A sve to na dobrobit svih građana. To je naša obaveza, politička i moralna. Hvala.